kako naša industrija mogla jedan veliki korak unaprijed napraviti kako bi tehnologija nastavila predvoditi i bila konkurentna te pružala čiste mogućnosti transporta što je kompatibilno sa izazovom dekarbonizacije naše proizvođačke industrije i gospodarstva. Sljedeći govornik. E, hvala gospodine predsjedniče. E, e, poštovani kolege i kolegice, točno je da granične vrijednosti CO2 za automobile i laka vozila se stalno smanjuju. Trebamo štedljive automobile jer ćemo samo tako postići naše ciljeve, ali ovi granični ciljevi koje danas predviđamo moraju biti i provedivi E, stoga sam pozdravila e, prijedlog komisije koja je e, to uzela u obzir. Mobilnost mora biti isplativa. Moramo osigurati da radna mjesta u toj branši ostaju u Europskoj uniji. U cijelom svijetu nemamo usporedive modele infrastruktura za električne automobile nam zaostaje za ostatkom svijeta. Dizel stalno kritiziramo, ali ona je dobra alternativa. Ne, dajemo dovoljno poticaja za obnovivu energiju. stalno imamo pre ambicionirane e, granične vrijednosti za CO2. Zato ću glasati pro, protiv. Htjela bih da imamo i druge automobile u Europi osim Tesle. Hvala. Pani bardzo. Teraz przechodzimy do procedury catch the eye. Mamy trzy zgłoszenia. E Hvala lijepo, započet ćemo sa spontanim valjanjem za riječ CatchDI. Imamo tri govornika iz EPP-a, gospodin Magres nije ovdje, zastupnica Šojdrova, tada ima riječ. Hvala na riječi. Dragi kolege, klimatska promjena sve nas čini osjetljivijima pitanjima zaštite okoliša i to s pravom. Transportni sektor uvelike doprinosi tom pitanju koje pogoršava pitanje klimatskih promjena. Međutim, želim upozoriti protiv neodgovornog e, utrke za ograničavanjem emisija. Europska unija prije svega nije prvi proizvođač e, CO2, svega 10% emisija CO2 dolaze iz Europske unije. Drugi razlog je taj što je automobilska industrija ključna u Europskoj uniji i zbog toga ne možemo nametnuti nerealne ciljeve. Jer tako bismo mogli veliku štetu nanijeti automobilskoj industriji i stvoriti gubitak radnih mjesta, a ne bismo uopće smanjili emisije CO2. 15% do 2025. sam smatrala da je razumno, no ne mogu se složiti s ambicioznim povećanjem do 2030. koji je rezultat sporazuma iz trijaloga. Gospodin Busoj, jedna minuta. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedatelju. Usprkos napretku, <clears throat> petsto tisuća ljudi, kaže govornik, umire u Europskoj uniji zbog zagađenja. Na unutarnjoj razini trebamo biti ambiciozni jednako kao i na globalnoj bez da se ugrožava industrija. To je važan korak nakon međuinstitucionalnih pregovora gdje je parlament dobio mogućnost smanjenje emisija za 37,5% za nova vozila i 30% za gospodarska vozila. Predsjedatelj moli govornika da govori malo sporije zbog prijevoda. Uvjeren sam da ove ambiciozne kvote će potaknuti inovaciju unutar automobilske industrije kako bi se potaknula proizvodnja vozila s nultim ili niskim stopama emisija. Hvala. Posljednji govornik je gospodin Ždrojevski. Izvolite. Gospodine predsjedatelj, ovo nije najbolje moguće rješenje, ovo je kompromis. Kompromis nije isto što i optimalno rješenje koje bi sve zadovoljilo. Kompromis znači da postoje određeni troškovi ili nedostaci s jedne strane zeleni političari inzistiraju na brže provedbi i boljoj zaštiti okoliša a s druge strane automobilska industrija ukazuje na činjenicu da će to biti vrlo skupo Postoje jednako tako razlike između država članica. Neke imaju vrlo dobro razvijene automobilske sektore i jednostavno reagiraju drugačije od drugih država članica. Također postoje velike razlike što se tiče tehničkih podataka, troškovima i rezultatima. Proračuni troškova provode se na vrlo čudan način, što nije dobro zbog toga što su nam u praksi potrebni dobri rezultati. Hvala lijepo. Povjerenik Kanjete ima riječ. Mr. Chairman, Gospodine predsjedatelji, poštovani zastupnici, hvala na ovoj raspravi koja ponovno pokazuje važnost ovog zakonodavstva. Naglasio bih još jednom da sad imamo još jedan ključni element za provedbu energetskog i klimatskog okvira do 2030. i ispunimo svoje obaveze prema Pariškom sporazumu. Zakonodavstvo ne cilje samo na zaštitu okoliša, već i pomoći pokušava pomoći industriji Europe da zadrži svoje vodeći položaj na globalnom tržištu. Uz to ide zaštita za novim proizvodima koji podržavaju održivu mobilnost. Emisije CO2 o kojima razgovaramo povećat će broj radnih mjesta, povezati rashode, povezati ulaganje infrastrukturu, smanjenje uvoza nafte i proširiti sektor baterija. I to su sve pozitivni pokretači za stvaranje radnih mjesta to zakonodavstvo ističe tako snažne gospodarske prednosti donijeti, uključujući za potrošače, ne samo što se čišćeg zraka tiče, već i ušteda tijekom vožnje. Dakle, moramo doista biti ponosni na rezultate ovog zajedničkog truda. Svi znamo koliki je trud bio potreban da se ostvare ovi dugoročni klimatski ciljevi. Ovo zakonodavstvo je korak u dobrom smjeru, i Zbog toga vas pozivam da ga podržite tijekom sutrašnjeg glasanja. Važno je da se pobrinemo da ono brzo stupi na snagu jer nema vremena za gubljenje u borbi protiv klimatskih promjena. To je ono što naši građani, uključujući mladu generaciju, očekuju od svih nas. Hvala vam lijepo, gospodine povjereniče. Riječ dajem izvjestiteljici, zastupnici Dali. Izvolite. Hvala vam, hvala svim kolegama, hvala povjereniče. Pozabavilo bih se s nekoliko točaka koje su spomenute. Prije svega, e, prestanimo s tim huškanjem gdje govorimo da više ulaganja u industriji znači skuplja vozila. Sve industrije koje smo vidjeli, čak i studije utjecaja komisije, potvrđuju financijske prednosti za potrošače, kao što je povjerenik upravo sada sam spomenuo. Potrošači će dakle profitirati što je najočitije u ovom zakonodavstvu, a ja bih očekivala da će neki zastupnici poznavati detalje onoga o čemu ćemo sutra glasati. Primjerice, gospodin Newton nije čak niti shvatio da govorimo o vozilima nulte ili niske stope emisija, dakle unutar 50 grama po kilometru, a gospodin iz ICR-a nije čak niti shvatio da je ovo sastavni dio jednog većeg zakonodavnog paketa koji se bavi različitim sektorima i da ovaj parlament se ne usredotočuje na mobilnost ili samo putnička vozila. Stvarnost je takva da do promjena dolazi, ulaganje se usmjerava u novu tehnologiju, a istraživanje se provodi kako bismo se pobrinuli da Europska unija može proizvoditi akumulatore unutar svojih granica. Doista mi je drago što mm, članovi koji su izvrno prelagali nižu razinu ambicije, danas govore o ovom kompromisu pozitivnom. Naime, uvjerena sam da se radilo o ovoj početnoj ambiciji parlamenta koja je zapravo promijenila stvari, a stvari će se i dalje nastaviti mijenjati. Pogledajte samo trenutno postojeće modele koji se stavljaju na tržište i povećanu kilometražu vozila niske nulte stope emisije. Dakle, stvari su se promijenile svega par mjeseci također. Zaključno, rekla bih, nastavimo raditi na tome, pobrinimo se da privučemo ulaganja, u ovaj kontinent, ne, u Europsku uniju i da omogućimo infrastrukturu punionice i razvijemo potrebnu tehnologiju za proizvodnju akumulatora i baterija ovdje unutar Europske unije. Radujem se sutrašnjem glasanju, hvala svim kolegama na doprinosima i još jednom hvala povjereniku i svima u komisiji na pomoći. Hvala. Hvala na raspravi na ovim završnim, završnim komentarima. ovime raspravu završavamo. Glasat će se sutra. Zahvaljujem svim sudionicima. Chodzimy do kolejnego punktu porządku. Pređimo na sljedeću točku dnevnog reda. Izvješće Panceri preda Engel Görens o instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Prvi riječ ima zastupnik Panceri. Izvolite, četiri minute. Možemo još samo trenutak pričekati. Hvala vam. Sutra ćemo glasovati o novom instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Riječ je o jednom jako važnom e, postupku zato što će odrediti način na koji će se isplaćivati pomoć e, zemljama u idućem e, financijskom razdoblju. Riječ je o velikim svotama. To je rezultat e, dugih pregovore kompromisa svih političkih klubova. Dobili smo jedno uravnoteženo stajalište kada je riječ o unifikaciji različitih financijskih instrumenata. Na taj način će Europski parlament bolje vršiti nadzor. Smatram da je važno ovo naglasiti, dakle riječ je o governansu, upravljanju. Ovdje se predviđa postupak komitologije kada je riječ e, o davanju, e, dakle isplati novca. Europski parlament, e, ukoliko Europska komisija da izađe iz svojih nadležnosti, može pokrenuti postupak. Ovdje dakle tražimo uvođenje strateški dijalog, delegirane akte koji će prethoditi odluke o dodjeli sredstava. Na taj način će svi sve odluke biti podložne reviziji parlamenta i njegovom prigovoru. Tu je politika za susjedstvo jedan od prioritetnih područja i ključni element našeg vanjskog djelovanja. Uključiti ovaj instrument u jedinstveni financijski instrument jamči fleksibilnost kada je riječ o mobilizaciji financijskih sredstava kojima se žele poduprijeti posebni odnosi sa našim susjedima. Osim toga, 22 milijarda eura predstavljaju povećanje od 20% namijenjen ovom sektoru u odnosu na postojeći VFO. Što se tiče subsaharske Afrike, ovdje također povećavamo omotnicu, predviđamo programe za zemlje AKP-a kako bi se e, bolje uredili odnosi nakon eventualnog e, sporazuma nakon onoga od e, iz Kotonua. Također tu su sredstva predviđena za borbu protiv siromaštva te sredstva za javni razvoj. Tu smo također povećali dakle predviđena sredstva. Što se tiče migracija, ovdje je potrebno zauzeti sveobuhvatni dugoročni pristup, bavimo se regularnom i nezakonitom migracijom, prisilnim preseljenjem. Također ovdje smo obuhvatili i klimatske izbjeglice. Dakle, govorimo o potrebi da se donose politike koje se temelje na zaštiti ljudskih prava kako bi se omogućila regularna dakle, migracija. Također ovdje je potrebno uvrstiti borbu protiv klimatskih promjena i u skladu sa preuzetim obavezama poput e, klimatskog sporazuma iz Pariza, dakle povećavamo za 45% rashode koji se tiču borbe protiv klimatskih promjena. To je dosta ambiciozno u odnosu na komisijin prijedlog. Ostali prioriteti, ljudska prava, uvodimo klauzulu za suspenziju pomoći određenoj zemlji ukoliko dugoročno krši ova načela. Na koncu, što se tiče dijela instrumenta koji se bavi mirom i stabilnosti, naglašavamo da se sredstva ovdje trebaju koristiti da bi se E, financirao održivi razvoj i da se ona ne mogu usmjeriti u kupovinu municije ili oružja ili u vojne, e, odnosno obrambene operacije. Ovo je važan e, posao koji je trajao dugo mjeseci i na ovome zahvaljujem svim svojim suizvjestiteljima na dobro odrađenom poslu i nadam se usvajanju ovog prijedloga. Hvala. Mhm. Hvala su izvjestitelji zastupnik Preda. Hvala lijepa predsjedniče. Oni koji su pratili naše diskusije u parlamentu o prijedlogu komisije u ovom dokumentu neće se čuditi tome da sam od četiri suizvjestitelja ja od početka bio skeptičan u vezi s jedinstvenim instrumentom. Dozvolite mi da nešto kažem o razlozima. Naš je parlament pred godinu dana izrazio jasno stajalište zatraživši instrumente namijenjene pred pristupanju razvoju, susjedstvu i humanitarnoj pomoći, imajući na umu financijske i političke specifičnosti ovih područja. Uz iznimku instrumenta za predpristupnu pomoć, komisija to stajalište nije uzela u razmatranje i dala prijedlog o kojem danas raspravljamo a koji objedinjuje postojećih 12 instrumenata i programa. Europski pučani su se u siječnju 2018. izjasnili protiv jedinstvenog instrumenta za vanjsko djelovanje i naglasili da bi se time stvorila samo iluzija pojednostavljenja i e da bi to dovelo samo do prepirki o tome koje je područje najvažnije. Pučani su također naglasili da bi bez specifičnog instrumenta naša politika susjedstva koja ima izravan učinak na život europskih građana time bila ugrožena i narušena. Usprkos tim sumnjava, ja osobno i moj klub smo se u dobroj vjeri dali na posao da poboljšamo e, prijedlog komisije. Zbog iznimne složenosti dokumenta bio je to dugotrajan rad u kojem je trebalo pomiriti razne interese i ciljeve objedinjene u tom instrumentu. To je prava revolucija načina financiranja vanjskog djelovanja EU-a. Ona odgovara opetovanim zahtjevima našeg parlamenta da uvedemo više fleksibilnosti kako bismo odgovorili na nepredviđene zahtjeve budžetiranja Europskog e, razvojnog fonda i pri tome osigurali demokratsku kontrolu. Ali komisija nije precizirala važne stvari poput upravljanja i uloge parlamenta. E, nije dala jasnu definiciju ciljeva politika, niti je dala financijska jamstva za dodjelu fondova i njihovo korištenje. Zahvaljujući suradnji političkih klubova, ovom se prilikom zahvaljujem mojim suizvjestiteljima Antoniju, Franku i Charlesu, uspjeli smo predložiti koherentan okvir e, formulirali smo jasne ambiciozne ciljeve za razna područja vanjskog djelovanja naglašavajući ljudska prava i promicanje demokracije. Što se tiče proračunskih mjera, one su u središtu naše rasprave. One su povećane za e, e dovoljno postoka. Povećali smo i sredstva za e, ljudska prava. E, a smanjili smo i e, rezervu od 10,2 na 7 milijardi eura. E, htio bih e, zaključiti svoju primjedbu da kritiziram glasanje zelenih u odboru za vanjske poslove vi ste dali 300 amandmana usprkos da smo preuzeli nekoliko amandmana koji su jako važni. Zeleni su se e, suzdržali od glasanja. Ja to ne shvaćam. E, to je povijesni rekord. Vi volite, vi želite razoriti ovaj instrument. Što želite napraviti iz ovog izvješća? Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala lijepa. Gospodin Enkel ima e, riječ. Imate četiri minute. Gospodin Engel ima riječ. Možda da se premjestite za drugi mikrofon. Gospodine prisjedniče, e, čudo tehnologije nas evo zaskočilo i ovako kasno navečer. E, znamo zašto smo ovdje, mada žalim da nas je toliko malo ovdje za jedan paket e, koji predstavlja 100 milijardi eura u našem proračunu. Želio bih da smo brojni ovdje ali odsutnost e, tolikih kolega e, zahvaljujemo e, žestokom ritmu ove, ove sesije. To više nije razumno. Htio sam reći što se tiče samog teksta da smatram da je to tekst koji opravdava ambicije komisije kada je dala svoje prijedloge. Svi mi koji smo bili uključeni u razvojnu politiku Evropske unije smo e, imali priliku da se sastanemo sa afričkim e, kolegama koji su rekli da je naš instrument od ogromne važnosti, da ga treba sačuvati e, kako bi pojačali njihove e, financije. Ova koherentnost koju će ovaj jedinstveni instrument donijeti je bez sumnje nešto e, što je jako pozitivno. Ali predsjedniče ostaju i neke sumnje. Nažalost, ništa nije manje sigurno e, da čak i ako izglasamo ovaj izvještaj imat ćemo E, neke e, praznine. nešto nismo e, riješili, a to je uključivanje razvojnog fonda u ovaj instrument. Francuska i neke druge zemlje se tome protive. Bez te budžetizacije nećemo imati instrument. On neće postojati. Stoga bi bilo dobro da parlament pojača svoju poruku e, koja je i poruka komisije a to je da trebamo e, taj e, fond i da bez toga neće cijeli instrument moći funkcionirati a ne da ostaju okamenjeni u postkolonijalnom stajalištu zagovornika odsustva budžetizacije. E, ostaje i pitanje da li je komisija zaista ima jedinstveno stajalište u tom e, e, e, ili ne. Ja imam dojam da u posljednjih nekoliko mjeseci da jedan povjerenik i suradnici su gurali E, jedan sveti instrument susjedstva, kao, da je susjedstvo svrha sama po sebi. E, pa i to mora biti e, jedin, međutim mi govorimo o ugovoru to se ne može promijeniti jednom jednostavnom odlukom parlamenta imamo imamo instrument za politiku susjedstva, ali i samog kabineta povjerenika nam dolaze amandmani i e, sugestije koji nastoje e, uništiti sam instrument. Da li ili ne je, e, da li je kolegi bio ovdje lojalan ili ne, jer u suprotnom slučaju e, si postavljam e, ozbiljno pitanje o funkcioniranju kolegija. E, drago mi je što smo došli do koherentnog teksta i volio bih da tekst bude izglasan. Hvala lijepa. A sada Charles Goerens ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Htio bih u prvom redu e, zahvaliti kolegama i izvjestiteljima. Vrlo smo e, dobro radili u posljednjih nekoliko mjeseci. Nije nam bilo lako, ali uspjeli smo prezentirati jedan dokument na kraju ovog saziva. Zahvaljujem također e, dužnosnicima komisije odbora za razvoj, odbora za polje, vanjske poslove i Juriju njihova upornost i lojalnost e, je zaista zadivljujuća. Svi su, e, pokazalo se da je ovo vrlo složen e, dokument. Još jedna novost, to je plod rada tri odbora koji su zajedno vrlo dobro surađivali. E, bilo je to e, vrlo e, riskantno. Imali smo četiri izvjestitelja, imali smo komisiju. Bilo je to riskantno jer smo i morali izaći iz utabanih staza, a da ništa ne žrtvujemo. E, bilo je to riskantno jer smo morali uskladiti naša mišljenja u novom e, instrumentu. A to e, gospođa Mogherini je rekla u, kod prezentacije dokumenta. Politika će ostati u svom, okvir, svom starom okviru, ali će se metode promijeniti. Evo, mi smo uspjeli provesti promjenu koja je tražena. E, I ta sada imamo koherentnije djelovanje, vanjsko djelovanje e, e, Evropske unije. Koliko ćemo dugo obnavljati budžetizaciju Europskog razvojnog fonda. Da, mi dajemo lekcije ostatku svijeta što se tiče demokracije, a sami nismo u stanju da e, imamo e, e, neku riječ u razvoju i dodjeljivanju razvojnog fonda. Treba E, ovo su veliki izazovi koji stoje pred nama u razdoblju od 2020. do 2027. godine. E, izaći iz utabane staze također znači da e, moramo pokazati da države članice i komisija ne mogu sve napraviti moramo pozvati, moramo pozvati privatni sektor da e, e, snosi jedan dio tog tereta i da usmjeri svoja, e, dio svojih sredstva u razvoj. I to će imati učinak polike pa ćemo imati više sredstava za pomoć razvoju, za razvojnu pomoć. Htio bih na kraju reći da prerogativi e, parlamenta moraju biti ojačani. Ako, e, ako e, želimo da instrument bude funkcionalan, mi smo uspjeli da se poštuje pravo Europskog parlamenta Pokušali smo uključiti razna stajališta koje smo evo saslušali u posljednjih nekoliko godina. Imamo, e, sada smo u prednosti pred vijećem. Mi smo željeli e, završiti s ovim prije kraja ovog saziva. Imamo sad koherantan izvještaj o našim e, odnosima sa susjedama i e, koherentan izvještaj za međunarodnu suradnju. Hvala vam lijepo. U ime proračuna za, odbor za proračun zastupnica Gardija Zabala Rubijal. Hvala vam lijepo predsjedatelju. Naš doprinos odbora Buđi zapravo je bilo da uskladimo prijedloge sa stajalištem o kojem je Europski parlament glasao što se tiče VFO-a 2020-2027. Povećali smo doprinose za novi instrument kako smo se borili protiv klimatskih promjena. Također smo imali 35% povećanja i povećali smo za gotovo 4 milijarde eura aktivnosti usmjerene ka Africi. Ograničili smo isto tako na 10 milijardi eura prag kako bismo pokušali izbjeći bilo kakve neravnoteže s nekim drugim fondovima, drugim instrumentima i još postoji mehanizam putem kojeg bi Europski parlament trebao odobriti korištenje pričuve. Također smo zajamčili iz Središnje banke dakle, minimum vlastitih fondova koje se koriste kako ne bismo podkopavali nove instrumente, a radili smo i na pitanjima koje se tiču fonda održivog razvoja, uspostavivši kriterije koji su striktni za borbu protiv prevara, izbjege i izbjegavanje utaje plaćanja poreza, pranja novca i tako dalje. Hvala vam lijepo. U ime komisije povjerenik Mimica ima riječ. Hvala vam lijepo, poštovani zastupnici. Prije svega zahvalio bih izvjestiteljima. Isto tako na učinkovitom radu triju odbora koji je do pravodobne finalizacije ovog izvješća. Zadovoljan sam time što izvješće nudi podršku politički i financijski ambicioznom prijedlogu Europske komisije. Osobito pozdravljam podršku parlamenta koherentnijem i odgovornijem instrumentu. Glas Europe u svijetu bit će glasniji i prioriteti će bolje se kristalizirati kroz ove instrumente. Prioriteti poput susjedstva, subsaharske Afrike, korjenjivanja siromaštva, održivog razvoja, migracije, promicanja ljudskih prava i demokracije, borbe protiv klimatskih promjena i očuvanja mira ovdje su uključeni. Također mi je drago što je parlament zadržao investicije kao jedan od modaliteta za korištenje kako bismo ostvarili ove ciljeve. Osobno sam uvjeren da proračunsko korištenje EDF-a će znatno osnažiti zakonodavni, proračunski i uzoru ulogu kao nadzornika Europskog parlamenta. Vjerujem da će svi ovi elementi doprinijeti da se pobrinemo da novi instrument ispunjava naše ciljeve i naše obveze u kontekstu globalne strategije Europske unije, novog europskog konsenzusa o razvoju i globalnog programa do 2030. U kontekstu uključivanja politike susjedstva i financiranja u drugim instrumentima, a to je Europska komisija jednoglasno predložila, samo bih istaknuo još jednom sljedeće usmjerena učinkovitija arhitektura našeg vanjskog rashoda ne dovodi u pitanje političku važnost niti jednog e, zemljopisne ili tematski određene politike. Baš naprotiv, želimo maksimizirati učinak svake politike istodobno poboljšavajući svoju sposobnost da mobiliziramo resurse ondje gdje su najpotrebniji. To je osobito važno što se tiče nepredviđenog razvoja događaja, primjerice u našem susjedstvu. Prema nama, programiranje je proces kojim ćemo se pobrinuti da postoje veze između provedbe održivih milenijskih ciljeva, interesa Europske unije, interesa vanjskih djelatnosti i interesa naših partnera. Ovaj proces može se prevesti u ciljene rezultate samo ako i dalje ostane fleksibilan. Pozdravljam isto tako i političku ambiciju izvješća da se sredotoči na glavne prioritete poput e, razvoja i borbe protiv klimatskih promjena, ali vjerujem da bi takvi ciljevi trebali biti naše težnje, a ne nešto što je pravno obvezujuća stvar. Jer suprotno moguće je ograničiti naše vanjske aktivnosti u kompleksnom kontekstu koji se neprestano mijenja. Ponavljam svoje uvjerenje da ambicije Europske unije kao glavnog dionika međunarodnog razvoja su u potpunosti odražene u ovom prijedlogu i pozdravljam vašu podršku. Međutim, u kontekstu programa 2030. 95% možda nije realan cilj no važno je zadržati određenu razinu fleksibilnosti kako bismo ispunili ambicije Europske unije u području sprečavanja sukoba, održavanja mira ili suradnje s industrializiranim zemljama. Vjerujem da pravna obveza da se postigne 92% cilja komisija već time predlaže jedan ambiciozan, dovoljno ambiciozan cilj. Komisija je dakle spremna uključiti se s parlamentom u dalje istraživanje toga kako najbolje osnažiti ulogu usmjeravanja nadzora jedan iskren suštinski dijalog kako na političkoj tako na tehničkoj razini s parlamentom doista je naš cilj i to u potpuno poštujući međuinstitucionalnu ravnotežu. Međutim, smatram da stvaranje dodatnih slojeva, institucionalne kontrole i pretjerana upotreba delegiranih akata neće postići taj cilj. Umjesto toga, funkcioniranje instrumenta učinila bi presloženom. Ključno je zadržati dostatnu fleksibilnost Vanjska politika u tom slučaju je vanj, važna komponenta. Mogućnost hitrih reakcija treba biti zadržana, a s obzirom da je se spomenulo korištenje pričuve u trenutnom EDF-u, jedan tampon bi nam omogućio da reagiramo pravodobno i učinkovito na neočekivane potrebe koje su toliko uobičajene u vanjskim aktivnostima u našem susjedstvu i šire. Zbog toga ne vjerujem da sredstva koja nisu dodijeljena za prioritete izazove koji su hitne naravi ne bi trebala biti smanjena, niti bi njihova mobilizacija trebala postati složenijom. Radim se ovoj raspravi i sutrašnjem glasanju i zahvaljujem. Hvala vam gospodine povjereniče. Zastupnica Shake u ime odbora INTA. Hvala lijepo, uvaženi kolege, gospodine povjereniče. potrebno je da su da je proračun za vanjsko djelovanje fleksibilan i odgovoran. Kada je komisija predložila radikalnu reformu, ja sam bila otvorena. Međutim, od tada smo mogli ocijeniti ovu novu arhitekturu, dakle koja spaja različite proračunske linije. Vidjeli smo da je ovo učinkovitije kada znamo na koji način će se upravljati novcem i to je još uvijek ostala slaba točka u prijedlogu komisije. Mi smo ovdje izradili neke prijedloge, dakle jednu, jednu skupinu koja bi nadgledala dakle, trošenje novca. Međutim, gledamo na koji način poboljšati uvjetovanost kada je e, riječ o ovim fleksibilnim odnosima i načinju trošenja novca. Ovdje se mora primijeniti nadzor parlamenta. 1,6% proračuna namijenjen ljudskim pravima. Stoga je moje drugo upozorenje izbjeći instrumentalizaciju proračuna za vanjsko djelovanje, za, nešto, za upravljanje migracijama i takozvanu borbu protiv terorizma. Mi smo unija vrijednosti, vrijednosti i to se treba gledati u našem proračunu. Hvala vam. U ime odbora za kulturu zastupnica Jimenez Barbat. Presidente, compañeros. Dame i gospodo. Unazad deset godina smo vidjeli jedan porast izazova s kojima se moramo nositi. Novi instrument za susjedstvo i međunarodnu suradnju je jedan od najvažnijih prijedloga ovog propisa ova revolucija u upravljanju financijskim sredstvima za vanjsko djelovanje dovešće do veće fleksibilnosti i bit će korisna u potvrdi Unije, Europske unije na svjetskoj pozornici. Razvoj ovog instrumenta omogućava dakle ispunjavanje održivih ciljeva razvoja te programa za 2030. godinu. Kao izvjestiteljica za mišljenje odbora za kulturu želim naglasiti važnost uključivog e, odgoja i obrazovanja kao sredstva za borbu protiv e, siromaštva. To je jedan od najvažnijih instrumenata za promoviranje tolerancije, gradnju miroljubivog društva. Također htjela bi naglasiti potrebu da se ojačaju veze sa zemljama u susjedstvom ukoliko zajedno želimo dobiti ove izazove. Važno je da se ovdje zadrži mogućnost financiranja europskih susjedskih politika. Hvala lijepo. U ime odbora Libe, zastupnica Spinelli. Hvala vam. Instrument o kojem razgovaramo je jedan geopolitički instrument, manje orijentiran ka razvoju. Mantra je pomozimo migrantima kod njihove kuće i pomozimo regijama koje su nam zanimljive u smislu vanjske politike. Sve se treba pokrenuti kako migratorni tokovi ne bi bili nezakoniti, kako bi postali, citiram, zakoniti, sigurni, odgovorni. Ovdje evo dolazi do razvoja negativne uloge ne samo nezakonitog nego i nepoželjnog migranta. Onda je tu vanjska dimenzija, vojni sporazumi, protivno prethodnim mišljenjima parlamenta izvan njegove kontrole. U tišini prolaze e, ratovi kojima se mijenjaju režimi, koji stvaraju siromaštvo i masovno preseljenje stanovništva. Potom je tu namigivanje potrebi iskorištava, iskorjenjivanja siromaštva. Hvala lijepa. Hvala vama. Zastupnica Forenca u ime odbora FEM. Izvolite. Hvala. Ja sam izvjestiteljica za mišljenje odbora FEM. E, jako sam rado prihvatila e, tu dužnost surađivala sam sa nevladinim organizacijama, sa međunarodnim organizacijama. Našla sam se pred e, tekstom e, onakvim kako je sad malo čas e, opisala kolegica iz odbora Libe. On bi trebao promicati evropske vrijednosti kao što su jednakost spolova, poštovanje kulture različitosti ljudska prava, a ovdje se govori o usmjeravanju novca u upravljanje migratornim tokovima. Na ovaj način se žele učvrstiti europske granice. Bez obzira na pozitivne rezultate koji su došli iz našeg odbora, nažalost moram primijetiti da konačan tekst ide unatrag, da je napravio nekoliko koraka unatrag i to u suprotnosti sa planovima Europske komisije vezane uz ravnopravnost polova i borbu protiv nasilja nad ženama. To se uopće ne nalazi u glavnom tekstu, već e, samo u dodacima na tekst. E Hvala vam. U ime kluba EPP, zastupnik McAllister. Gospodine predsjedatelju, dragi kolege, gospodine povjereniče, kao predsjednik AFETA prije svega bih zahvalio izvjestiteljima na izvršno odrađenom poslu. Cilj Europskog parlamenta je, nadamo se, jasan. Želimo se osigurati da vanjsko djelovanje dobije dovoljno sredstava kako bi bio učinkovit alat promoviranja naših, naših interesa diljem svijeta. Europsko vanjsko djelovanje bi trebalo biti dosljedno i fleksibilno. Stoga je ovo ujedinjavanje postojećih financijskih instrumenata jedan od važnih koraka u dostizanju tih ciljeva. Kao Europski parlament e, imamo u interesu balansiranje između fleksibilnosti i odgovornosti. Tu su također kontrolni mehanizmi. I toga pozdravljamo dijalog između između parlamenta i povjerenika Mimice te između komisije i korištenja delegiranih akata za donošenje važnih strateških odluka. Hvala. Noizer, dvije minute u Zastupnik Noizer, dvije minute. 100 milijardi 100 milijardi eura u tijeku sedam godina moćan instrument e, koji e, mnogi kolege i kolegice gledaju sa sumnjom. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, dragi kolege i kolegice, zahvaljujem e, izvjestiteljima i e, kolegi Antoniju Panceriju s kojim vrlo dobro surađujem. Mislim da je to nacrt koji je dobar, e, koji je dobar, to je dobar paket koji smo zajedno s Afetom zaključili. Ne, ne smijemo ga napustiti. E, ukazujem na važne točke koje mi se iz perspektive e, razvojne pomoći čine važnosti, važnima. Mm, e, imamo sada 45% cijeli financijske pomoći ide za klimu, zaštitu okoliša i zaštitu bioraznolikosti. Imamo drugo, E, da e, je migracija e, se smatra međunarodnim izazovom, a migracijska politika mora osigurati sigurnost ljudi kako stoji u međunarodnom pravu i u temeljnim vrijednostima Europske unije. Ovo je, e, migracija je samo posljedica sukoba i siromaštva. I mi želimo e, suzbijati te uzroke. Stoga 10% za upravljanje migracija e, dobrodošla svota. Mi kao socijaldemokrati pozdravljamo ovaj instrument. Radi se i o rodnoj jednakosti E, o pravima žena i e, djevojaka. Ovaj instrument dobra osnova, e, a poruke iz civilnog društva su apsolutno pozitivne u vezi s ovim instrumentom. Zahvaljujem. Hvala vam. U ime kluba ALDE, zastupnica Veka Arvoisa puhemies. Hvala lijepa. Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju je ambiciozna e, reforma našeg financijskog sustava namijenjenoj vanjskom djelovanju. Tijekom idućeg VFO-a ćemo se osigurati u dostizanje i uspjeh programa 2030. ispunjavanja državih ciljeva razvoja ili ćemo propasti. Prijedlog parlamenta je ambiciozniji od prijedloga komisije. Htjeli bismo 44% sredstava namijeniti djelovanju protiv klimatskih promjena. Također predviđamo jačanje rodne ravnopravnosti te je tu društveni i ljudski razvoj područja poput obrazovanja i zdravstva. Europski razvojni fond je sada uključen u proračun Europske unije i to jačava demokratsku kontrolu nad razvojnom pomoći. Nadam se da će vijeće ovo omogućiti. Pojednostavljivanjem postupka namećemo se kao globalni igrač. To je primjerice suradnja u sjevernom dijelu Europske unije te u području Arktičkog kruga, dakle ravnopravnost spolova, zaštita ljudskih prava, borba protiv siromaštva i tako dalje. Sve su to sjajna načela vezana uz naš razvoj vanjske suradnje. Moramo se osigurati da ovi instrumenti donesu i rezultate. Hvala lijepo. Riječ za zastupnik Želim pozdraviti povjerenika. E, mi zeleni smo bili jako skeptični kod ovog instrumenta koji objedinjuje toliko drugih instrumenata ali u pregovorima smo nastojali biti e, konstruktivni, bili smo vrlo ozbiljni i imali smo e, ogroman broj amandmana, mnogi su došli od izvjestitelja. E, mnogo toga nam je uspjelo. Izvjestitelji su zaista bili vrlo konstruktivni kvantitativno smo napredovali, ali kvalitetom nismo e, sasvim e, zadovoljni. E, zaštita klime ide naprijed, rodna jednakost, ali nešto još nije dovršeno, naročito što se tiče uvodnih izjava. Moramo još učiniti odlučujuće korake kako bismo išli dalje s ovim instrumentom, kako bismo ga do kraja izbrusili. Ali e, tu moramo imati odlučujuće obveze. E, ništa ovdje nije fiksirano na području recimo migracije tu bi se novac mogao trošiti recimo na mjere koje mi ne bismo poduprli. Hvala. Hvala vam. Zastupnica Sanchez Caldente, izvolite. Gracias, señor presidente. Hvala vam. Prijedlog Europske komisije za ujedinjavanje financijskih instrumenata u jedan jedinstveni instrument je uvreda za parlament. Ignorirali, ignorirali su rezoluciju iz ožujka 2000 prošle godine, iz ožujka 2018. kada smo tražili razvoj ovih e, instrumenata te u potpunosti odbijemo ovaj zakonodavni prijedlog. Ovo spajanje instrumenata ne znači veću dosljednost u razvojnim politikama, a to je ono što bi nas trebalo voditi u vanjskom djelovanju. Što naprotiv, sredstva će se koristiti za strateške ciljeve obrane. Ono što se nalazi iza ovog ujedinjenja je upravo podrška upravljanju granicama, upravljanju migratornim tokovima. Europski građani trebaju znati da se kroz ovaj prijedlog šteti našoj ulozi glavnog donatora u svijetu. Mi smo, mislim, mi smo ponosni na to. Od sad pa nadalje će se ovaj novac moći koristiti za kupovinu oružja, za vojne parade i slično. Sve manje se držimo ideala koji su stvorili ovu politiku na koje se vrijednosti sada pozivamo. To nas udaljava od naših međunarodno preuzetih obaveza, tu je agenda 2030. o kojoj se mnogo govori. Hvala vam. Riječ ima zastupnik eh, Sanče Salafranka, jedna minuta. Hvala lijepa. Čestitao bih izvjestiteljima na obavljenom poslu imamo sada problem, ne mogu baš čestitati svima jer naši se, naša se dva izvjestitelja iz kluba nisu mogli dogovoriti oko nekih ciljeva. Ukoliko želimo imati jedinstveni instrument, onda je Važno da Evropska unija ima važnu ulogu na međunarodnoj sceni. I to ne samo kada je riječ o gospodarstvu. Mi moramo imati jednu dosljednu politiku kojom ćemo se moći nositi sa različitim izazovima. Kao što je ka kolegica hake, trebamo se držati prioriteta parlamenta. Ovo nije govoriti o instrumentu nije prioritet. Važno govoriti o vanjskoj politici, o vidljivosti Europske unije. Hvala lijepo. Zastupnica Mekaran, jedna minuta. Hvala lijepa. Neću ponavljati ono što su rekli izvjestitelji ili drugi kolege iz e, kluba. Oni su spomenuli ovdje neke amandmane koje su podnijeli na tekst. Time će se on poboljšati. Nadam se da će ih veće prihvatiti. Htjela bih zahvaliti su izvjestiteljima, naročito Franku Engelu i Šarlu Gerensu. Oni su se borili za evropske razvojne politike. To je jedna zasebna politika koja se temelji na, našim, na našoj borbi za globalnu pravdu i boru protiv siromaštva. Dozvolite dvije primjedbe. Vremensko razdoblje primjene instrumenta će biti ključno, dakle od danas do 2030. Europska unija i globalna zajednica moraju ispuniti pariške klimatske ciljeve i održive ciljeve razvoja. Moraju stvoriti održivu budućnost, ne samo za nas, nego i za sve s kojima dijelimo planet. I naše vanjsko djelovanje je dio toga. Na koncu ovo je vjerojatno posljednji put da vam se obraćam kao zastupnica, eto nakon 21 e, godine rada, te bih uputila nekoliko zahvala. Hvala vama, povjereniče Mimica i vašem osoblju, bilo je sjajno raditi s vama. Hvala kolegama iz odbora DEVE te kolegama iz AFETA, svom osoblju, zastupnicima. Ali evo posebne zahvale. Moji znanstvenici gore, u, moji kolege u galeriji, evo, prvi put su imali vremena doći ovdje, inače uvijek rade, dakle James Carey i Laura Connor. Veliko hvala vama dvoma. E, pa- e, hvala Zastupnica s Argentini, jedna minuta. Dank u, Hvala vam. Predsjedatelju, ovo je nešto što dokazuje da vanjska politika i razvojna politika ne idu uvijek eh, ruku pod ruku. Razvojna politika ima dugoročne ciljeve, njezin cilje, je borba protiv siromaštva. To stoji i u našim propisima. Borba protiv siromaštva je kao borba za održivi razvoj. Spajanje ovih dvaju dimenzija može otežati ispunjavanje ciljeva. Također mi se čini pretjeran ovaj cilj, odnosno ova linija koja je namijenjena fleksibilnom korištenju sredstava u kratkoročnom razdoblju to ne možemo spojiti sa dugoročnom razvojnom politikom i zato zeleni nisu zadovoljni ovim spajanjem. Nije mi jasno šta bi ovdje trebao biti rezervni plan ukoliko u proračun ne budemo uspjeli uvrstiti Europski razvojni fond, jer tu onda novca uopće nećemo imati. Kratkoročne politike nisu dobre niti za borbu protiv klimatskih promjena. Da, drago nam je da je tu uvršten cilj da se tome posveti 44% novca. I e, mi smo željeli biti konstruktivni. Drago nam je da su brojni naši prijedlozi prihvaćeni. Međutim, na koncu ono što je važno jest rezultat. Zeleni su radili e, sa drugim kolegama, ali ne vidim ovdje nikakva jamstva. pregovori sa komisijom i vijećem e, neće na koncu e, dovesti do održive borbe protiv siromaštva. Hvala vam. Zastupnica Lozing, minuta i 30. U međuvremenu možemo reći da je to trend da Evropska unija sredstva koje su daju, e, davana za razvoj koristi u vojne svrhe E, u promjeni instrumenta za stabilnost i mir, e, uzajamni fond za Afriku e, i sada pri ovom instrumentu imamo opet prenamjenu. U prijedlogu komisije, nažalost, i u ovom tekstu koji vidimo je to tako predviđeno sa suzbijanjem e, vojnih kriza nećemo suzbijati e, siromaštvo. Moramo imati neutralnu civilnu pomoć za e, naše susjedstvo. Ne smijemo žrtvovati transparentnost u, u ovom e, jedinstvenom instrumentu sve je spojeno. E, sve pomoći po geostrateškim i ekonomskim interesima. Uključivanje i financiranje vojnih aktera e, kod takozvanih partnerskih vojski, njihova osposobljavanja kao